Grazie, Presidente. Uh, uh, uh, Hvala, govorit ću engleski. Ja se ispričavam mojim prijateljima koji govore francuski, zato jer je francuski nešto što oduzima previše vremena. Ipak na engleskom će mi biti lakše govoriti u 15 minuta kada trebamo obuhvatiti trajanje mandata od e, pet godina i cijeli svijet, što je za Talijana dosta teško. Zapravo, da se osvrnem na izvrsna pitanja koja su bila vrlo precizna i detaljna, započet ću od nas. Kao što ste vi, gospodine predsjedniče, rekli, živimo u vrlo teškim vremenima, svugdje oko nas. E, imamo 360 tisuća žrtava u Ukrajini, otprilike isti broj ljudi koji je do sada poginuo, odnosno umrlo uslijed ebole. Ako pogledamo na jug, na istok, na jugoistok, ako pogledamo Lampeduzu koju sam posjetila tek prije nekoliko dana, i ako pogledamo globalna pitanja koja se čine udaljenima, ali svejedno utječu na naše živote i našu budućnost, mislim da je pitanje koje se trebamo postaviti je pitanja zapravo koja nam postavljaju naši građani u ovom teškom vremenu, ovim teškim vremenima, u ovom teškom svijetu, što čini Europska unija, koji je naš stav i kako možemo odigrati svoju ulogu u ovim teškim vremenima. Mi raspolažemo svojim alatima i nakon Lisabonskog ugovora imamo instrumente, imamo službu za vanjsko djelovanje, i sljedećih pet godina trebamo oblikovati našu zajedničku viziju, politiku i strategiju. I to je moja prva zadaća za sljedećih pet godina odnosno oblikovati stvarnu vanjsku politiku. Možda će to nekima od vas zvučati naivno. Naravno, zemlje članice će uvijek imati svoju vlastitu vanjsku i sigurnosnu politiku. Neki kažu da nam ne treba 29. vanjska politika i slažem se s njima, ali isto tako svi mi i vi, oni koji su izvan ove presorije, znaju da nema drugog načina da se nosimo sa ovim teškim vremenima, osim ako ne zajednički izvršavamo svoje zadaće i preuzimamo odgovornosti. Trebamo razmišljati u velikim razmjerima i također nam treba e, dugoročna vizija kako bismo nosili sa krizama i sa razdobljem nakon krize i također trebamo dobro sagledati globalni scenarij. I to je u našem zajedničkom interesu ne postoji jedan jedini prioritet Europske unije koji nije povezan sa jednom vanjskom dimenzijom i niti jedna od naših zemalja članica ne može sve sama. Tako da je u našem interesu učiniti upravo ono što je predsjednik Juncker rekao pred parlamentom u srpnju, odnosno u potpunosti iskoristiti europski potencijal u vanjskom djelovanju. Što ja namjeravam učiniti kako bih ostvarila taj cilj? Tri stvari. Dakle, trebamo svi u zemljama članicama osjećaj vlasništva trebamo zajednički izgraditi našu viziju od samoga početka. Prekasno je kada se sastanemo za stolom kako bismo dogovorili dokument ili e, kada moramo reagirati na događaje koji se već odvijaju. Trebamo imati zajedničku viziju od samoga početka. Zbog toga ću u prvih nekoliko mjeseci posjetiti naše glavne gradove, počevši od seće zemlje predsjedateljice Latvije i neću posjetiti samo vlade niti ministre za vanjske poslove, nego i parlamentarce i poznaću i europske parlamentarce da e, budu dostupni, ali posjetit ću i nevladine organizacije i akademske krugove u zemljama članicama kako bismo zajednički izgradili e, viziju i prioritete za europsku sigurnosnu i vanjsku politiku. Kako bismo počeli mogli barem raditi na tome, kao što sam rekla, imamo pet godina vremena za to. Drugo, trebamo surađivati. Biće mi drago ako za pet godina ne bude podjela na nas i njih kada europske institucije bude govorile jedna o drugoj bilo to je, e, da je to komisija ili vijeće ili parlament, e, htjela bih povezati institucije i znam da snosim posebnu odgovornost u tome, zato jer e, zauzimam više fotelja, a možemo razgovarati o tome koliko je to fotelja, no, u svakom slučaju ja ću nastojati dati najveći doprinos kako bi naše institucije surađivale. Moram to jasno reći. Ne bih tražila institucija da surađuju ako ne bih bila spremna i sama to činiti. Zbog toga sam odlučila i najavljujem da ću od prvog dana svojeg mandata Eh, preseliti svoj eh, kabinet u Berlemont. To ne znači da ću otići iz zgrade službe za vanjsko djelovanje, nego ću zapravo njega učiniti središte svim, eh, sveg djelovanja europskih institucija i to tako treba i biti. To će također značiti da ću odlaziti na sastanke kolegija, moj šef kabineta će odlaziti također tamo kako bi pripremio naš rad i mi ćemo surađivati. Treće, moramo koordinirati sve aktivnosti i sve politike koje imaju učinak vani sa povjerenicima naravno za e, vanjske odnose, ali i sa ostalima, zato jer ne postoji niti jedan resor koji nema učinak na našu vanjsku politiku i djelovanje. Tu želim spomenuti energetiku, trgovinu, migracije, klimu i okoliša, a također i sve ostale resore. Dogovorili smo sa predsjednikom Junkerom da ću koordinirati i predsjedavati jednom radnom skupinom koja će se sastajati u raznim oblicima svakoga mjeseca, ovisno o dnevnom redu, a prvi sastanak te radne skupine će se odigrati prvog tjedna mojeg mandata početkom studenog. To je zato što trebamo poboljšati koordinaciju i učinkovitost naše vanjske i interne politike. Ako pogledamo izazove koji predstoje pred sigurnosti, treba nam takva koordinacija. Pomislimo tu na terorizam, na migracijske tokove, na sigurnost i obranu trebamo različiti kada je riječ, e, raditi kada je riječ o sadržaju na raznim poljima. Također, kada je riječ o sigurnosti, moram reći da se moram osloniti na svoje kratko iskustvo kao članica parlamenta u povjerenstvu za obranu i također u Skupštini NATO-a i također Računam na suradnju u sigurnosti i obrani jer je ona naznačena kao jedan od četiri prioriteta e, Europskog vijeća i to u skladu sa 21. člankom ugovora, odnosno jačanje mira i jačanje također međunarodne sigurnosti. To će biti e, misao vodilja. Kada je reč o sigurnosti i obrani, znam da je to također jedan od mojih zadataka kao E, ravnateljice Europske agencije za obranu i također ću predsjedavati <clears throat> odborima za obranu, ne samo formalnim nego i neformalima i također e, ću posjećivati i vojne organizacije, a također i civilne organizacije. Znam da mogu tu računati na Europski parlament, a također i na ovaj odbor, da mogu računati na njegovo iskustvo i na njegovu viziju kako bi savladala se te zadaće, što svakako nije lako i toga sam svjesna. No, vraćam na to da ću moći izgraditi poseban odnos s vama, ne samo zato što ja moram izvršiti određene obveze, ne samo formalno, nego zato jer je u tom u mom političkom interesu, a mislim i u vašem e, političkom interesu, odnosno da postanemo partneri i da surađujemo u sljedećih pet godina. Ako u svemu tome uspijemo, onda mislim da ćemo uspjeti i izvršiti svoje obveze, kao što sam spomenula prije, a to za mene osobno znači sljedeće. Dakle, da odrađujemo svoj dio posla, a on je vrlo složen u ovom trenutku, dakle ne samo u susjedstvu, nego i u proširenom susjedstvu, odnosno i u susjedima naših susjeda, počev od Balkana i od Turske. Mislim da je politika proširenja najbolje, ako ne i jedino jamstvo, za drugoročnu pretvorbu u smislu demokratizacije i stabilnosti i razvoja. Kada je riječ o istoku, mislim da će nam biti nužno posvetiti veću pozornost u različitim oblicima istoku, naročito sa punom potporom Ukrajini u smislu sigurnosti, institucionalnih reformi, političkih procesa, gospodarskih izazova i izazova u smislu energetike. Također trebamo podržati Moldaviju i Gruziju, naročito u narednim mjesecima. Trebamo surađivati sa Armen, Azerbejdžanom i Belarusom u njihovom napretku i također trebamo se se suočiti sa našim istočnim susjedom, Rusijom. To će neposredno značiti da ćemo nastojati u potpunosti provesti sporazum iz Minska u svim njegovim točkama i aspektima, podržati Porošenkove napore u postizanju mira na istoku njegove zemlje, kao što sam e, rekla u istoj prostoriji prije mjesec dana, Rusija možda u ovom trenutku nije naš partner što sada odražava sadašnje stanje stvari, ali ona je svakako strateška zemlja u svijetu i također je i susjed Ukrajine. Dakle, morat ćemo zajednički revidirati naš odnos sa Rusijom u sljedećih pet godina. Rekla sam da trebamo posjetiti veću pozornost istoku, ali istovremeno isto trebamo učiniti i za jug. Naročito kada je riječ o Bliskom istoku, Europska unija je bila uspješan donor, a sada mora postati uspješan igrač. Trebamo razraditi zajednički okvir za zajedničko djelovanje kako bismo zaustavili ISIL. Oni nisu država, oni nisu islam, nego velika globalna prijetnja svima nama. Također trebamo obratiti veću pozornost Libiji koja čini se da je sljedeća na redu i tu vidim da Europska unija može zajedno sa UN-om odigrati veliku ulogu, i u suradnji sa susjednim zemljama. No također moramo voditi računa i onima koji su uspješni, kako ne bi postali neuspješni. I e, tu se prisjećam Tunisa, ali i Maroka. Trebamo dakle odraditi veliki posao na e, jugu, ali i u Africi koja mora biti ne samo primatelj pomoći nego i politički partner. I budući da sam talijanka, dopustite mi da dodam da trebamo obratiti i pozornost na daleki sjever, na Arktik, zato jer tamo možda sada tiho, ali e, to nije nije možda razlog da pomislimo da će tako biti u sljedećim godinama. Dakle, kao što sam rekla, trebamo obratiti pozornost na istine i jug. To nije proturječnost, zato jer krize ne čekaju svoj red, ne čekaju nas u redu. Trebamo učiniti sve i to u isto vrijeme i sve zajedno, jer inače naše djelovanje neće biti učinkovito. Znam da je to veliki izazov, sve veći i veći, ali u ovom teškom svijetu, ovim teškim vremenima, mislim da možemo računati na ključne partnere koji su za nas ne samo prijatelji, nego ljudi s kojima možemo surađivati i pouzdani suradnici. E, tu mislim na transatlantsko partnerstvo, prekoatlantsko partnerstvo koje je sada još od veće strateške e, strateškog značaja. Ja ću surađivati i sa gospodinom Stoltenbergom, glavnim tajnikom NATO, i to što uže. U smislu gospodarstva znam da ste raspravljali o TTIP-u sa Cecilijom Malsrom. možda će to biti razlog za to da se nam mora vratiti i odgovoriti na vaša pitanja, ali on je ne samo gospodarski instrument nego i strateški instrument i mm, to je također jedan od e, globalnih izazova. Tu trebam spomenuti kao ključnog partnera Latinsku Ameriku, ne zbog dva strateška partnera koje imamo tamo, nego i cijelu Latinsku Ameriku i Karibe e, kao strateške partnere Europskoj uniji i također u lipnju vidim da je sastanak EU-CELAK e, tamo velika prilika da pokrenemo naše partnerstvo. Dakle, u gospodarskom i političkom smislu tamo su izazovi koje ne smijemo neozbiljno shvatiti. Također govorim o regijama koje su svakako važne u Latinskoj Americi, a i dopustite sada da pređem na Aziju gdje moram naglasiti da trebamo surađivati sa našim partnerima, sa Republikom Korejom, sa Kinom, sa Indijom, sa Japanom, ali također trebamo surađivati sa e, regionalnim zajednicama sa ASEANom i također sa zemljama koje ne prepoznajemo nužno kao ključne partnere, ali u koje bi se moglo isplatiti ulaganje u političkom smislu. No, e, osim toga, mislim da trebamo surađivati sa drugim organizacijama, bilo globalnim ili regionalnim, sa UN-om, ali dopustite da spomenem e, i one regionalne koje su nam bliže, Vijeće Europe, e, Liga Arabskih zemalja, UFM, Afrička unija. Imamo zajedničke zadaće i zajedničke programe kada je riječ o suzbijanju klimatskih promjena i to je dio naše vanjske politike i treba biti sve značajniji dio. Dakle, zatim po pitanju ljudskih prava mi kao europljani moramo razraditi jednu dosljednu agendu što uključuje našu unutarnju politiku. I dopustite mi da spomenem tri glavna područja i na to se možemo vratiti. Dakle, sloboda medija, žene i sloboda vjeroispovijesti. I na kraju, ali ne i najmanje važno i s time ću završiti, UN-ova e, agenda za razvoj nakon 2015. godine. To smo već spominjali i mi kao Europska unija možemo odigrati važnu ulogu u oblikovanju agende koja će se pozabaviti ne samo tipičnim pitanjima nego i održivosti i okolišem i klimom i e, to će biti agenda koja treba biti e, važna i za naše unutarnje i vanjsko djelovanje. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa nestrpljenjem čekujem vaša pitanja.